E, molim vas, molim vas, e, možemo li zauzeti mjesta? Uvaženi kolege, molim još jednom, možemo li zauzeti mjesta? Uvaženi dame i gospodo, s velikom e, žalju, zalošću 17. E, siječnja ove godine čuli smo za smrt našeg bivšeg e, kolege Marija Suareža. Gospodin Suarež je od 1999. do 2004. zastupnik Europskog parlamenta u klubu SED i E, bio je u brojnim odborima, posebice kao predsjednik izaslanstva za odnose prema Izraelu u kojima se istaknuo svojim radim e, u svojoj e, kući, u svojoj, u vlastitoj zemlji u Portugalu bio je povijesna ličnost, stavio, za usta, za, zalagao se protiv diktature i za otpor i kao nadahnuće i kao simbol portugalskog naroda i europskog naroda u borbi za demokraciju. Kao vanjski ministar, e, e, premijer i e, predsjednik Portugala bio je središnja ličnost u demokratskom izgradnji svoje zemlje kao i odlučni element pri e, pristupu Portugala Europskoj zajednici. Sa Marijom Sarežom. E, izgubili smo vrhunskog e, državnika, vizionara i pragmatika, čovjeka čija otpora protiv diktature je bila nadahnuće, a borca protiv autoritarizma i uvjerenog demokrata. Doista nam je dužnost i zadaća nastaviti i očuvati njegovu E, političku nas, e, ostavštinu. U ime Europskog parlamenta želim njegove obitelji, prijateljima i svima koji su im bili bliski, uključujući one u ovome domu, a koji su mnogi e, izraziti najdublje sučešće. Molim vas, uvaženi kolege, u čast ovog velikog državnika ustati na minutu šutnje.